je pitanje za usmeni odgovor, pitanje za komisiju, koje se odnosi na kontrolu izvoza robe s dvojnom namjenom. Kolega koji je pripremio ovo pitanje, Bernd Lange, će prvi dobiti riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući, povjerenice. Ja nisam samo osobno autor, već sam i predsjednik odbora. U tom smislu htio bih reći da je odbor postavio ovo usmeno pitanje. Kada pogledate oko sebe, moramo primijetiti da politika izvoza oružja Europske unije je puna rupa poput švicarskog sira. Znamo da je kad je riječ o robi s dvojnom namjenom da ne možemo uvijek znati koristi li se nešto kao dio za određeni stroj ili kao nešto za pokretanje raketa, dakle za vojnu namjenu. I šo, šokirat će vas možda da aktivist iz Londona je dobio mail o, situaciju, o situaciji u Bahreinu, gdje postoji trojanski konj, što znači da, se, eh, da vas se može prisluškivati putem pametnog telefona i eh, svi SMS-ovi koje utipkate u pametni telefon ne, netko treći ih može pročitati. Dakle, pritom se radi o zlouporabi Eh, nadzornih tehnologija i to koriste špijuni, različiti eh, opozicijski aktivisti i mislim da je krajnje vrijeme da se pozabavimo ovim problemom. Ne radi se samo o aktivistima u drugim zemljama gdje je na vlasti autoritativni režim ili režim koji se ne bavi baš puno pitanjima ljudskih prava. Dakle, ne koriste se e, te aplikacije samo tamo. Špionira se europljane u europskim zemljama putem e, tih tehnologija i to od strane e, vlada u trećim zemljama. To nije problem samo u Bahreinu gdje dolazi europski softveri, europski softveri, mreže na, za nadzor su recimo uspostavljene i u Siriji i u Libiji, odnosno od strane libijskih tajnih službi. A radi se o tehnologiji koja je kupila dakle, radi se o tehnologiji koja je kupljena od strane tvrtke E, koja se reklamira sloganom mi pružamo najbolju vrstu e, nadzora, a 50% dioničara iz Bliskog istoka. Isto tako kad pogledate e, Etiopiju, Ugandu i Katar, oni su također njihovi klijenti i moram priznati da se očito oni ne drže vrijednosti Europske unije i stoga je ovo važan korak odnosno važan korak u tom smislu e, je bilo potpisivanje, potpisivanje vasinarskog sporazuma 2013. E, godine. Ali međutim, to nije se odrazilo na europsku politiku. Potreban je sustav koji će zajamčiti da softveri i informatička oprema i slične aplikacije se ne mogu zloupotrebljavati te da ne završe u rukama osoba koje žele špionirati svoje građane. I tu postoje i strateške sigurnosne implikacije za nas, jer ti softverski proizvodi mogu se naravno koristiti i za nadzor nad Europom. Dakle, zanima me povjerenice što se događa s provedbom zakonodavstva o robi s dvojnom namjenom. Znamo da takve proizvode svi odobravaju, nema nikakvih restrikcija u prodaji takve robe u područjima gdje postoje sukobi. Potrebna je kontrola. Ex post, odnosno naknada kontrola, ne može biti dovoljna bez prethodnog pregleda. Stoga nam je potreban postupak koji bi trebao biti što manje birokratski opterećen i što lakše upravljiv. Naravno, ne možemo zanemariti ekonomske interese. Tako da su to recimo tri grupe pitanja koje me zanimaju i veselim se čuti vaš odgovor. Hvala gospodine Lange. Sada predajem riječ gospodin, gospođi Malstrom. Europska unija veliki je proizvođač i e, izvoznik e, proizvoda s e, dvojnom namjerom, namjenom. Kontrola izvoza je ključna za konkurentnost našeg izvoza, a, a radi se o kontroli robe vrijednosti 14 milijardi eura. Naš režim kontrole je u posljednjih deset godina osnažen. On je strog i mislim da postoji dobar institucionalni i zakonski okvir za njega. To je uzor za treće zemlje. Međutim, tre, ne može ostati takav kakav je. Treba evoluirati, treba ga poboljšati kako bismo se suočili sa brojnim izazovima o kojima je govorio gospodin Delange, a i drugi. Potreba nam je modern instrument za kontrolu za sljedeće desetljeće i nakon njega. Slažem se s problemima i zabrinutošću vezanom uz e, izvoz e, tehnologija koje se mogu iskoristiti za kršenje ljudskih prava. Mi smo u rekordnom vremenu pripremili te usvojili u listopadu ove godine delegirani akt koji je pretvoren u europsko zakonodavstvo, a radi se o nečemu što se temelji na Vaslenarskom e, sporazumu i cilj je praćenje e, ovakve nadzorne opreme. Nadalje, izvoz nadzorne tehnologije važan je e, element naše politike kontrole izvoza. Kao što znate, komisija je u travnju prošle godine e, pripremila komunikaciju s preporukama koje uzimaju u obzir ljudska prava u kontekstu e, kontrole izvoza. Želimo da ljudska prava budu e, temelj, odnosno razlog za kontrolu i razlog, odnosno objašnjenje za zabranu izvoza. Mislim da trebamo pažljivo definirati našu reakciju. Trebamo točno definirati proizvode kojim ugrožavati ljudska prava, sigurnost, te osmisliti e, učinkovite i ciljane reakcije jer znamo da e, ti e, proizvodi također mogu se i koristiti za zakonske namjene i isto tako e, bi se trebali pobrinuti da neki drugi proizvodi ne, zamijene one čiju bismo mi izvoz ograničili. Time bi se ugrozila konkurentnost naših proizvoda. Isto tako trebamo uzeti u obzir način na koji možemo stvoriti sinergiju između različitih vrsta kontrola sigurnosnih kontrola. Mogli bismo recimo uvesti restrikcije pri, za izvoz e, nadzornih tehnologija u određene zemlje. E, to je pokriveno sankcijama u okviru članka 250 ugovora. Kao što znate, u, u komunikaciji se također e, govori da je potrebno osmisliti dobar instrument koji odgovara potrebama Europske unije i osigurava djelotvornost kontrole, a istovremeno u najmanjoj mogućoj mjeri ugrožava tržišnu e, utakmicu. Mogli bismo isto tako e, promovirati e, otvoreno licenciranje, a da se pritom ne usporava izvoz, te da se uvede kontrola ante kontrola samo za najosjetljivije e, proizvode. Na taj način bi se osigurala visoka razina sigurnosti uz minimalne troškove. Isto tako slažem se da specifična tehnička priroda ovih proizvoda zahtjeva e, i veliku stručnost. Stoga želimo e, okupiti sve europske stručnjake da provedu tehničke provjere proizvoda kako bismo bili sigurni da su naše kontrole najsuvremenije. Pozivamo e, prije svega civilno društvo, predstavnike industrije da daju svoj doprinos tom procesu. I u tom smislu također bih htjela istaknuti da privatni sektor je prva linija obrane u borbi protiv e, širenja e, sigurnosnih prijetnji. Stoga nam je potrebno iskreno pravo partnerstvo s privatnim sektorom. Hvala. Hvala povjerenice. Sada ćemo čuti predstavnike klubova. Prvi je kolega Seinfeld iz EPP-a. Imate dvije minute. Panie przewodniczący, kontrola handlu międzynarodowego. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kontrola međunarodne trgovine proizvodima s dvojnom namjenom iznimno je teška danas. Jako je lako, unatoč preprekama i kontrolama, jako je lako trgovati. Ali isto tako tehnologija je dosta univerzalna u suštini i ovisi o korisnicima kako će koristiti određeni proizvod. Drugo pitanje je sve veće sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u međunarodnoj trgovini. To je pozitivan trend jer male tvrtke zapravo su temelj gospodarskih sustava pa ih ne treba e, zatrpavati administracijom. Dame i gospodo, poštovanje sloboda te jačanje međunarodne sigurnosti zahtjeva vrlo konkretne postupke kako bi se izgradio suvremeni sustav kontrole izvoza proizvoda s e, dvojnom namjenom kako se ti proizvodi ne bi koristili za represiju nad građanima e, unutar jedne zemlje ili nad građanima neke treće zemlje. Također ne smijemo zaboraviti na e, istraživanje i razvoj pri obavljanju ovog važnog zadatka ne smijemo ugroziti konkurentnost Europe i ne smijemo sprečavati pristup tržištima e, malim i srednjim e, poduzećima iz Europe. Hvala. Sada predem riječ gospodinu e, Bajfridu iz socijaldemokrata. Hvala povjerenice, e, politika je ponekad vrlo naporna, troma. Kad pogledamo pojedine detalje, pojedina područja, vidimo da su stvari stvarno komplicirane. Ja sam možda jedan od prvih zastupnika koji se bavi ovom temom, odnosno robom s dvojnom namjenom. I morao sam objasniti o čemu se radi, jer ljudi nisu znali o čemu se radi. Medije nije zanimala ova tema. A kad se radi o takvim stvarima, određene skupine mogu ih iskoristiti. Dakle, taj manjak interesa se može iskoristiti. I sjećam se kad sam rekao da je roba s dvojnom namjenom zapravo oružje, da treba biti oprezan. Tada me gospodin de Guhte pogledao, izbečio oči i rekao je, pa nisam to znao i gospođo povjerenice, poživo sam vas slušao i veseli me što doista razumijete da se radi o temi kom se doista treba ozbiljno pozabaviti jer se radi o proizvodima koji su problematični. Nastavit ću na engleskom. i postoje nacije koje imaju vrlo stroga izvozna pravila, a neke druge države ih nemaju. Mislim da Ujedinjena kraljevina primjerice ima dosta stroga pravila i bitna su im. Neke druge zemlje u Europi nemaju takav pristup. I ako ne postoje europska pravila, onda će Ujedinjena Um, kraljevina biti u nepovlaštenom, uh, po, odnosno nepovoljnom položaju, ne znam hoće li se gospodin uh, Dartmouth sa mnom složiti. Dakle, potrebni su nam, potrebna su nam jednoobrazna, zajednička europska pravila. Trebamo se pobrinuti da vidimo kakva će to biti pravila, da trebamo vidjeti što je na popisu, a što ne i može li se izvoziti. Ne bi smo li trebali imati e, robu koja bi e, pristup prema kojoj bi trebao biti univerzalan. Kad je riječ o kontrolama ex post i ex ante, trebamo vidjeti kad su one potrebne, jer naravno ljudski život je prioritet. Nadalje, softver polako i oprezno, se zapravo uvrstilo pitanje softvera u europsko zakonodavstvo sa izvoz određene robe na bliski istok možda nije nikoga ubio, ali izvoz e, softvera može ugroziti živote ljudi. Sie haben in dieser Debatte. Ich würde Sie deswegen bitten, das, was Sie jetzt mit Hvala vam lijepo. Postoji vrijeme koje vam je određeno za ovu raspravu, pa što god budete želite reći s plavom e, karticom, možete reći kada dobijete riječ, jer e, doista nam ponestaje vremena. E, sada gospodin Fotiga iz Europskih konzervativaca i reformista. Mene je konkretno spomenuo govornik i običaj je da onda imam pravo odgovoriti u 30 sekundi da, ali također je običaj da predsjedavajući može donijeti tu odluku, a isto tako je uobičajeno da e, govornik koji ima plavu karticu, a potom će sam govoriti, za vrijeme svog izlaganja može reći ono što je htio reći plavom karticom. Hvala vam lijepo, gospođo Fotiga. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Neke države poput SAD-a, Kanade i Maroka nametnule su sankcije Rusiji i uključile su svemirsku tehnologiju u te sankcije. Mi smo međutim donijeli drugčiju odluku naše sankcije ne obuhvaćaju europski svemirski program. Zbog toga komercijalni sateliti u sklopu Airbusa i Galilea lansirani su tri puta ove godine, a um, Sojuz i slična oprema e, su iskorišteni na drugi način i nisu stigli do odgovarajućih orbita. Koga bi za to trebalo eh, kriviti? Je li to zbog zakonodavne slabosti sa robom s dvojnom namjenom ili zbog nedostatne političke volje eh, država članica koje se suočavaju sa ruskom agresijom protiv Ukrajine? Hvala vam lijepa, a sada u ime liberala eh, gospođa Šake. Hvala vam lijepo. Povjerenice, poštovani kolege, danas ste nas podsjetili o čemu je zapravo riječ u ovoj raspravi koja traje predugo, a to su etička pitanja. Dakle, i postoji malver koji e, krade tehnologiju od naših europskih e, e, proizvođača. On putem odgovarajućih, odgovarajućih tehnoloških veza dolazi i kroz naše mobilne veze, krade našu tehnologiju, možemo ga potom naći u državama poput Saudijske Arabije, Irana i slično. Obično smatramo da su Kina ili Rusija oni koji krše propise Međutim, e, zapravo se čini da sustavi koji stvaraju taj malver su razvijeni u Europi. Tehnologija se vrlo jednostavno širi, sve je manja, sve je jeftinija svakoga dana. Zamislite tek što je sa nedržavnim čimbenicima koji djeluju na tom nereguliranom tržištu. Diljem svijeta takva se tehnologija koristi za kršenje ljudskih prava i ona šteti našim osjetljivim podacima i sustavima. E, to je tržište digitalnom odnosno digitalnim oružjem koje vrijedi milijardu eura i moglo bi nam se vratiti kao bumerang na način koji još nikada nismo vidjeli. Dakle, moglo bi se koristiti za praćenje ljudi i za praćenje e, prostora bez ikakve kontrole. Potrebna nam je transparentnost, potrebno je tražiti dozvole i omogućiti ravnopravnu utakmicu svih gospodarskih subjekata subjekata. Povjerenice, zanimalo bi me imate li pozitivnu ili negativnu listu država i gospodarskih subjekata, hoćete li upotrijebiti odredbe o sveobuhvatnoj kontroli. Ja mislim da bi to doista bilo dobro. Također potičem da se procjena radi još u fazi razvoja e, i istraživanja kako bismo unaprijed znali što će buduća oprema moći učiniti. E, mnogo nam je više toga potrebno nego što je vijeće e, donijelo u svojoj odluci u petak. Budemo li dulje čekali, to može biti vrlo opasno. Hvala vam lijepa. A sada u ime zelenih e, gospođa Anne-Marie Miner imate. Ne, ona nije u vječnici. Idemo onda na gospođu Keller. Hvala vam lijepo. Očigledno je da pred nama stoji još mnogo posla ako Europa želi riješiti pitanje izvoza robe koja se možda čini neškodljivom, ali koja se može iskoristiti uh, u od strane određenih aktivista za njehove ciljeve. Što možemo učiniti kako bismo zaštitili ljude i u Europi, ali i na Bliskom istoku i drugdje, kad je ta roba već u e, krivim rukama, tada je prekasno, zato su nam potrebne ex ante kontrole, a ne ex post e, kontrole. Važno je pratiti što se događa sa razvojem tehnologije. E, Znamo da današnja tehnologija koja se koristi za praćenje, za nadzor, može učiniti mnogo štete. I zato pozivam povjerenicu danas, e, sada, da nam iznjedri e, prijedlog. E, to su važna i žurna pitanja. Važno je kako štitimo ne samo ljude, nego i ljudska prava. Hvala vam lijepo, a sada u ime Europe slobode i izravne demokracije Dartmund. Moram reći da se pitam zašto e, političari koji sebe nazivaju liberalima su zapravo uvijek tako silno neliberalni i predsjedavajući e, očito je preuzeo e, naputak gospodina Farhoštata, predsjednika svoga kluba, koji e, uvijek nastupa vrijeđanjem, a ne e, u namjeri da raspravlja. E, no, ja bih iskoristio ovu priliku da odgovorim gospodinu Lehridu na pitanju koje je postavio i istakao bih da kolegica koja je sjedila desno od mene nije članica mog kluba zastupnika i možda bi predsjedavajući trebao biti bolje informiran kad sljedeći puta bude predsjedao parlamentom, pa čak i kad je riječ o ovako maloj sjednici kao što je današnja. Ujedinjena kraljevina primjenjuje svoj sud e, kad odlučuje što treba, a što ne izvoziti, ali ja i neki drugi ljudi u potpunosti poštujemo pravo pravo drugih zemalja da primijene vlastiti sud kad odlučuju što treba, a što ne treba izvoziti. I smatramo da ovo nije tema o kojoj treba odlučivati neizabrana Europska komisija kako bi se izvozilo bilo što što je na popisu robe s dvojnom namjenom, gospodarski subjekti u Ujedinjenoj kraljevini trebaju najprije dozvolu u Europske komisije i unatoč e, šarmantnom nastupu gospodina Langera, e, ovo je pitanje krivo usmjereno, jer na ovaj način propisima o robi s dvojnom namjenom nastoji se još veće ovlasti dati komisiji. Ujedinjena kraljevina e, vodi u e, međunarodnoj trgovini i ona je vodi već mnogo godina i ovaj režim robe s dvojnom namjenom potpuno je neprihvatljiv. Hvala, ispričavam se kolegici Ani Fatiga što sam pretpostavio da bi ona mogla biti članicom vašeg kluba zastupnika. E, sljedeći govornik, gospodin Kelam. Gospodine Predsjedavajući, roba s dvojnom namjenom može se iskoristiti na krivi način za potrebe e, kršenja ljudskih prava i to pitanje e, je e, veliki izazov. Naravno, e, koristi se također e, takva roba kako bi se e, zakonita oporba držala pod nadzorom. Važno je da relevantni propusi budu ažurirani i učinkoviti, a to znači da je važno da postoji suradnja sa privatnim sektorom, sa sektorom istraživanja i razvoja i u području nematerijalnog prijenosa tehnologije E, dakle, kada je riječ o politici donesenoj u travnju prošle godine, tamo je navedeno koje su manjkavosti trenočne politike i navedene su glavne strateške smjernice za budućnost. Svrha ove današnje rasprave jest da se ubrza e, donošenje novog zakonodavstva, odnosno ažuriranje postojećeg u ovom području. E, također treba dati poticajima svim državama članicama da se pridruže vasenarskom aranžmanu jer zlo namjerno korištenje robe s dvojnom namjenom dovodi u pitanje vjerodostojnost čitave Europske unije koja se temelji na našim zajedničkim vrijednostima. To što roba s dvojnom namjenom e, završava e, neprestano u krivim rukama, u rukama represivnih e, režima, E, ruši e, sasvim sigurno naš e, ugled. Stoga je potrebno da se ključno u utvrdi, e, utvrde određene mjere i spriječi izvoz robe s dvojnom namjenom onim državama koje su pod sankcijama, recimo Rusiji, gdje bi takva roba mogla završiti u rukama separatista. Moje pitanje za komisiju je koje ćete korake poduzeti kako biste pitanje kibernetičke sigurnosti uključili u zakonodavstvo vezano uz robu s dvojnom namjenom? Hvala. Hvala. E, molim vas da se držite vremena koje vam je dano. E, gospodin, oprostite gospođa Moska. Izvolite. Hvala vam lijepo. Danas je više nego ikada važno da se pozabavimo pitanjem robe s dvojnom namjenom zato što i Europska unija ima novu tendenciju da e, postane aktivna u ovom području i uspostavi gospodarske suradnje s nekim novim subjektima. Također iznimno je važno da se spriječi da ovakva roba dođe u ruke terorista, a naravno iznimno je važno odnosno iznimno je teško zakonodavstvom pratiti tehnološki razvoj koji se odvija vrlo brzo. Sasvim sigurno treba ubrzati zakonodavne prijedloge, ali htjeli bismo iskoristiti ovu priliku da naglasimo neke stvari koje nas brinu. Prije svega moramo imati na umu potrebu da isključimo sve prijetnje e, do kojih može doći zbog krive uporabe određenih proizvoda, ali treba spriječiti i narušavanje tržišne utakmice što bi moglo dovesti do gubitka konkurentnosti gospodarskih subjekata iz Europe. Potom e, treba osigurati da izuzeća se temelje na vrlo strogim ex ante i ex post kontrolama e, i važno je utvrditi koje su to učinkovite mjere kojima se mogu poduprijeti kontrole u najosjetljivijim područjima. I na kraju pitanje je na koji način možemo promicati međunarodno usaglašavanje sa zajedničkim standardima. To je ono što Europsku uniju može učiniti konkurentnijom. Zahvaljujem, a zahvaljujem i prevoditeljima što uspijevaju prevoditi iako su govori izneseni velikom brzinom. Gospodin Precel, izvolite. Gospodine predsjedavajući, ovdje govorimo o tehnikama nadzora. Roba s dvojnom namjenom u mnogim je slučajevima roba odnosno naziv koji se teško može primijeniti. Vrlo često je riječ o robi koja se primjenjuje na samo jedan način. Svakoga četvrtka e, bavimo se pitanjem kršenja ljudskih prava u raznim dijelovima svijeta i e, često ćemo moći utvrditi da se za tu svrhu koristi tehnologija za nadzor koja vrlo često dolazi iz Europske unije. Znači kad govorimo o ljudskim pravima i o građanskim pravima važne su nam eksante kontrole, važno nam je da imamo pozitivan popis robe i e, gospodarskih, e, oproste, i država. E, države Europske unije i njihovi građani također bi mogli biti žrtvom takvog nadzora iz trećih zemalja, no kako, kako to spriječiti kad Europska unija objavljuje um, informacije o svojim uh, državljanima drugim zemljama. Hvala lijepo, gospodin uh, Sebalias. Eh, oprostite, gospođa Sebalios. Hvala vam lijepo. Eh, pa neću ponavljati neke stvari koje su već rečene, no postavlja se pitanje što nije učinjeno u odnosu na ažuriranje propisa. Želim naglasiti da oprema za nadzor još nije uključena u eh, robu s dvojnom namjenom. Također telekomunikacijski sustavi, a to može izazvati katastrofalne posljedice. Imamo aranžman koji ne razmatra samo proizvode već i državu primateljicu. E, je li to demokratska država, poštuju li tamo ljudska prava, sudjeluju li u nekim unutarnjim i vanjskim sukobima. E, no, takve se stvari, kao što znamo, vrlo brzo mogu promijeniti. E, moramo također nešto naučiti iz grešaka koje smo učinili gdje je oprema za nadzor i druge vrste robe s dvojnom namjenom gdje su završile u Africi i na Bliskom istoku. Znači, važno je e, da se štite ljudska prava i demokracija, iako to katkada ne ide e, u korist industriji. Nadam se da će e, prijedlog komisije ići u tom smjeru. Hvala vam lijepo. Riječ sada ide, ide gospođi Ticijani Begin. Hvala gospodine predsjedavajući. Povjerenice, roba s dvojnom namjenom je roba koja se koristi za vojne svrhe, to mogu biti i kemijske tvari, pa jednako tako i sustav navođenja, GPS sustav koji koriste piloti, može se koristiti i za navođenje raketa. Znači to su proizvodi koji se koriste i za civilnu E, svrhu. Molim vas govorite sporije. Važno je da ono što govorite svi mogu razumjeti. Vodite računa da postoje prevoditelji koji prevode ono što govorite. Ovdje ne govorimo o oružju, govorimo o proizvodima koji se stvaraju za civilnu uporabu i zapravo zato su opasni, zato što nisu podložni istim restrikcijama, nego mogu, ali mogu jednako doprinijeti kršenju ljudskih prava u svijetu. Europa je nažalost licemjer na tom području. S jedne strane Unija eh, je potpisala konvenciju ljudskim pravima, a s druge strane izvozi radarske sustave i sustave za nadzor koji se mogu koristiti i protiv naših vlastitih interesa. S jedne strane Europa je prepuna lijepih riječi o miru u svijetu, a s druge strane europske zemlje su slale u 2013. kemijske tvari u Siriji. Činjenica je da to su substance koje su korištene za civilnu uporabu, ali su iskorištene za izradu kemijskog oružja. Dakle, moramo osigurati bolju kontrolu za te proizvode s dvojnom namjenom kako bismo uspjeli utvrditi što smijemo izvoziti i kome. Također moramo urediti izvoz softvera i tehnologija za nadzor kako bismo izbjegli da tehnologije proizvedene u Europi mogu zapravo naštetiti nekome tko sudjeluje u protestima kao što se događalo u prošlosti. Vremena se mijenjaju i zbog toga tražim da komisija što prije revidira sva ta pravila za proizvode s dvojnom namjenom kako biste imali jasnija pravila kao što je proizašlo iz posljednjih zaključaka na temelju sastanaka vijeća. Dakle, ja smatram prije svega da moramo kontrolirati izvoz država članica e, tih svih proizvoda koji se smatraju za dvojnu namjenu, a zapravo su pravo oružje. Zahvaljujem, a sljedeći govornik je gospodin Valesa. Jednu minutu i pol imate, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Nažalost, zlouporaba ovakvih proizvoda dvojne namjene može pridonijeti problemima vezano uz proizvodnju oružja kao i zlouporabe vezano uz ljudska prava. Kao što znamo, ima sve više i više slučaje, slučajeva opresije koje provode autoritarne vlade, pri čemu se koristi tehnologija proizvodena u Europskoj uniji vezano uz kontrole. To naime stvara temelj za moguće probleme vezano uz pravila koja se tiču trgovine oružjem i ažuriranje postojećeg zakonodavstva i njegove provedbe je iznimno potrebno. Kako bi se poboljšala valjana uporaba takvih proizvoda, Europska unija mora kontrolirati takvu proizvodnju i tranzit i trgovinu takvim proizvodima kao ključni čimbenik koji pridonosi svjetskom miru i sigurnosti. U našem je vlastitom interesu da e, omogućimo proizvodnju mekših tehnologija kako se one ne bi odvale od svog izvornog e, od svoje izvorne namjene i kako bi se njihova proizvodnja i trgovina kontrolirala. Europska unija je na globalnoj sceni važni akter u ovom području i kao čuvar demokracije i ljudskih prava. Posebno je to važno s obzirom na oblikovanje politike i zakonodavnu ulogu koju imamo u trgovini u državama članicama. Prema nedavnim studijima kontrola ovakvih proizvoda dvojne namjene je e, nedovoljno moderna i potrebno je ažurirati kako bi odgovarala suvremenom svijetu. Imao sam e, dojam da imam dvije minute. Ne, minutu i trideset prema onome što ja imam, ali u svakom slučaju bili ste vrlo jasni. Sljedeći govornik e, Periro Fernandez, minuta i pol, izvolite. Ninguna de que la Unión Europea tiene como objetivo prioritario promover Unija mora promicati demokraciju, e, pravnu državu i ostatak e, ljudskih prava u ostatku svijeta. Činjenica je da Europska unija e, nepravilno reagira pred zlouporabom onih vlada koje sa ciljem represije koriste tehnologije, softvere i proizvode koji su namijenjeni za civilnu uporabu, a koji se nažalost mogu koristiti za proliferaciju oružja za masovno uništenje. Kada govorimo o modernim tehnologijama, tehnologijama vidjeli smo jako puno podataka koji nam ukazuju na hitnu potrebu da prilagodimo europsko zakonodavstvo i da okončamo sa e, rupama koje postoje u trenutnom zakonodavstvu. Pred nama je jako ozbiljan problem koji ima ozbiljne posljedice i može ih imati još više. Mislim da se u tome slažemo. Mislim da ne smijemo dopustiti da tehnologije i softveri koji su proizvedeni u Europskoj uniji da se koriste od strane policije i vojnih režima koji provode represiju kako bi, e, e, kako bi doprinijeli kršenju ljudskih prava. Nama je potrebno europsko zakonodavstvo koje će biti moderno i fleksibilno. Vi ste to rekli i to je istina. Moramo uskladiti sve diskrepancije koje postoje između država članica. E, povjerenice, dakle, nama što treba, a to je da se usuglasimo s obzirom na sve ono što smo već ranije utvrdili komunikaciji komisije iz travnja. Ono što nam treba, a to je čvrst vrsti i konkretni kompromis u ovom parlamentu. E, potrebna nam je zakonodavna inicijativa koja će biti konkretna. Puno hvala. Sljedeći govornik je gospodin Dante. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala predsjedatelju, draga povjerenice, drage kolege. Bez sumnje, Trgovina proizvodima s dvojnom namjenom se ne smije tretirati po istim pravilima kao svaki drugi proizvodni sektor. Takva dobra, takvi proizvodni trebaju specifični zakonodavni okvir koji će moći zaštititi vlade, države i e, poduzeća to je nešto što je potrebno s obzirom da imamo svijet koji se tako brzo mijenja i s obzirom da su pred nama nove prijetnje za međunarodnu sigurnost i za ugrožavanje stanovništva. I zato podržavamo volju komisije da e, revidira e, zakonodavstvo e, ovog aktualnog sustava kontrole. Također želimo da to bude E, prethođeno jednom e, vrlo dubinskom procjenom učinka koje će obuhvatiti u sebi razloge zaštite ljudskih prava te potrebu da se zajamči konkurentnost i tržišno natjecanje koje će biti e, legalno na razini tržišta Europske unije. Ono što nam treba, a to je usklađivanje zakonodavstava i na nacionalnoj razini. Zahvaljujem kolege, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Jednu minutu imaju svi govornici koji se jave. Izvolite. Nikol Kaputo. Nikola Kaputo, izvolite. Potrebne su ozbiljnije kontrole po pitanju izvoza robe s dvojnom namjenom. Europska unija mora osigurati vlastitim građanima prije svega sigurnost i to kroz moderan i siguran sustav komercijalizacije tih proizvoda. Nama ne treba općenita komercijalizacija i zakonodavstvo, nego upravo samo za proizvode s dvojnom namjenom mi moramo iskoristiti zakonodavstvo kako bismo zaštitili kršenje ljudskih prava. Kada govorimo o tim proizvodima, oni nisu podloženi nikakvoj europskoj autorizaciji, nego svaka pojedina država e, odlučuje o kontrolama izvoza. Moramo utvrditi zajednički sustav kontrole ex ante za najjednostavnije tehnologije s dvojnom namjenom. Moramo biti transparentni u tom procesu, moramo uskladiti taj e, e, tu veliku prazninu i razlike koje postoje na

Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, ovo nije prvi put da raspravljamo o kontroli proizvoda s dvojnom namjenom koji se izvoze. Ovdje govorimo o tehnologijama i softverima koji se koriste za nadzor E, danas smo već govorili i o drugim važnim slučajevima, odnosno o korištenju za vojne uporabe onih proizvoda koji su namijenjeni za civilnu uporabu. Taj problem nećemo riješiti niti ovom uredbom, niti e, prijedlozima za izmjenama koje se danas predlažu. Ne, nama treba koherentni pristup, odnosno e, ovdje razmišljam o projektu zajedničkog istraživanja koji će biti financiran u okviru okvirnog programa za istraživanje u sudjelovanje E, aeronautičke izraelske industrije koja izrađuje dronove koji se koriste protiv civilnog stanovništva u pojasu Gaze. Dakle, jako je važno u tom području procijeniti upravo ovaj projekt na razini kako civilnog, tako i vojnog područja. Budući da je riječ o financiranju određenih zemalja i e, poduzeća koje se bave tim projektima. Zahvaljujem. A sada ćemo čuti povjerenicu Malmström. Izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na ovoj vrlo zanimljivoj i kompleksnoj debati. Slažemo se da imamo brojne proizvode koji se mogu iskoristiti za dobre svrhe, međutim postoji i veliki rizik u određenim slučajevima da ih se može iskoristiti za kršenje ljudskih prava. Naravno, to je potrebno riješiti. Izvozne kontrole nije, nisu jedini način rješavanja, ali moramo napraviti i više. Pokušala sam naznačiti, naznačiti što smo napravili i e, vrlo pozorno sam slušala i želim slušati kako bih vidjela kako možemo revidirati postojeće zakonodavstvo. Predložili smo dakle komunikaciju, postoje određene ideje i tamo, a slušamo i ono što kaže industrija, što kažu države članice, što kažete vi i naravno različite nevladine organizacije koje su vrlo aktivne. Slažemo se da to nije bila tema prije nekoliko godina, međutim sada postoji svijest o tome i e, propisi su mijenjani, politike su se mijenjale i ljudi su svjesni ove teme, ali moramo se pobrinuti i da imamo kontrole koje su e, modernizirane. Naravno, to je komplicirano, to moramo napraviti na dobar način i to je naš cilj. Ono što ne želimo vidjeti je da štetimo naravno europskom izvozu za dobre svrhe i zato pripremamo reviziju i kao što sam rekla upotrebili smo i brojne stručnjake kako bismo poslušali njihove zabrinutosti i nadamo se da ćemo uspjeti napraviti pozornu pažljivu ravnotežu do sljedeće godine i uvelike se veselimo suradnji s Europskim parlamentom u ovom nastojanju Bit će mi drago podnijeti izvješće parlamentu o napretku koji ostvarujemo. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam na ovoj raspravi koju sada zaključujem. I sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda na e, izjavu komisije o smjernicama komisije o procjeni utjecaja.